Hello and uh, welcome to this workshop. We'll start Hvala vam i dobrodošli na ovu radionicu. Odmah ćemo započeti. Kao prvo bih htjela pozdraviti drage zastupnike iz dokumenta i zastupnike iz nacionalnih parlamenta, goste i kolege. Čast mi je danas vas pozdraviti na ovoj radionici posvećenoj rodu i zdravstvenoj skrbi. Kao što smo čuli, Europa trenutno doživljava velik priljev migranata izbjeglica koji bježe iz oružanih sukoba, od masovnih bojstava, od progona i od e, perveznog seksualno orijentiranog nasilja. Žene koje same putuju su najranjivije, žene koje doje ili koje su trudne, mlade djevojke, djevojčice koje same putuju ili dječaci, zatim starije osobe i osobe s invaliditetom. Postoje mnoge akutne potrebe e, koje oni moraju pomiriti tijekom svog putovanja e, na mjestima gdje ih se prihvaća i kroz koji prolaze i dok čekaju odluku o azilu. Situacija je loša za sve i pogotovo za one koji su bolesni ili kronično bolesti i to je nešto što treba brzo riješiti. Specifična potreba žena i djevojčica u tom kontekstu treba isto tako priznati. Ne želim prejudicirati nekakve argumente koje će naši stručnjaci iznijeti i naši govornici, pa bih stoga prvo bez dalje odgode predala riječ našem prvom gostu to je naše prve gošće, a to je gospođa Virginia Langbart, direktorica Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Ta organizacija je organizirala ovu radionicu i dala je značajan doprinos e, radu odbora za ženska pitanja Europskog parlamenta. Te nam je vrlo drago što vam možemo predati riječ na tri minute. Thank you very e, Hvala vam lijepa, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta, kolege. Ono o čemu danas svjedočimo je nešto bez dana i stvara velik pritisak na države članice Europske unije koje trebaju pružiti podršku s većem broju e, izbjeglica i tražitelja azila koji prelaze naše granice u nadi za bolju budućnost. To je situacija za koju niti jedna institucija, niti jedna država nisu bili spremni. Međunarodne organizacije i dobrovoljci uvijek iznova izvještavaju o tome da nedostaje e, najosnovnijih instalacija i da je potrebna podrška i znanstvena njega. U tom kontekstu je očito, ali i sve teže, argumentirati da, sve, da, da treba učiniti još i više. E, opasno putovanje koje poduzimaju migranti i izbjeglice na putu ka Europi je velik rizik za sve, a njihove znanstvene potrebe treba hitno podmiriti. Zašto moramo obratiti posebnu pozornost ženama i djevojčicama? Pa ponajprije zbog njihovog spola i roda, zbog tog sustava, žene izbjeglice i tražitelja azila su izložene posebnim zdravstvenim rizicima poput seksualno e, utemeljenom nasilju, komplikacije u reproduktivnom zdravlju, e, za koje su potrebne hitne znanstvene njege, onitira njihov spol i koji trebaju podmiriti posebne potrebe žene i djevojčica. Nedavni izvještaj Serena su zabilježili visok broj žena trudnica među izbjeglicama od kojih je većina doživjela e, teški psihološki ili fizički stres. Iako su inače zdrave, imaju visok e, rizik od komplikacija, od preuranjenog poruda i čak i od smrti velik broj dojenčadi koje smo e, zabilježili znači da postoje i mnogo dojela koji mogu imati e, slabu prehranu. Povećan broj žena i djece među izbjeglicama i tražiteljicama azila znači da postoji hitna potreba da se prilagode instalacije za prihvat. Jedna četvrtina prošle godine je bilo žene i djevojčica, a sada imamo skoro 60% e, koje žene i djevojčice čine među izbjeglicama i tražiteljicama azila. To su one najranjivije skupine, a među njima e, žene koje same putuju, trudnice i dojle, adolescentne djevojčice i maloljetnici bez pratnje, osobe s invaliditetom i starije osobe. Naš sustav podrške se mora prilagoditi kako bi govorio na te potrebe. Dva govornika slučnjaka će govoriti nadalje o posebnim zdravstvenim situacijama e, žena izbjeglica i tražiteljica zila na njihovom putovanju i kada jednom stignu u Europsku uniju. Dopustim mi da naglasim samo dva aspekta za koje mislim da, koje mislim da treba posebno naglasiti. Kao prvo, žene i djevojčice su jako izložene seksualno uvjetovanjem nasilju. Postoji sve više dokaza da žene i djevojčice, pogotovo one koje putuju same, da su jako eh, izložene riziku da će postati žrtvom nasilja, uključujući seksualnom nasilju od skupina eh, krijumčara i kaznenih kriminalnih skupina na putu. Eh, zatim pretrpani centri za prihvat u kojima nema odvojenih sanitarnih objekata znači da postoji povećan rizik od nasilja i napastovanja. Ženama i djeci i djevojčicama treba poseban prostor u centrima za prihvat. Ženama trebaju prostorije u kojima može, mogu dojiti i u kojima mogu voditi brigu o svojoj higijeni. To je ono što je izuzetno važno. E, sve više ženskog zdravstvenog osoblja je potrebno, sve više ginekologica kao i obučenog osoblja koje je prošlo trening kroz seksualno uvjetovano nasilje kako bi mogao im pružiti dobre usluge socijalne skrbi. Zatim isto tako treba poboljšati i olakšati pristup zdravstvenoj njezi. Ženama i djevojčicama je teško, je često teško dobiti pristup zdravstvenoj njezi, e, uključujući za zdravstvenoj njezi u centrima za prihvat. Manjak jasnih informacija i žena, tumača, sprečava žene i djevojčice da zatraže pomoć, što ih ostavlja još i ranjivijima, e, krijumčarima ljudima i drugima koji žele iskoristiti njihovu situaciju. Više ženskih tumača je potrebno kako bi se povezalo osoblje sa i informacije o pojedinim uslugama sa ženama koje su iz i traže azil. Zatim trebamo imati i intervjue pod eh, sigurnim uvjetima kako bi žene mogle dobiti koristi od naše podrške. To je samo nekoliko primjera od najhitnijih sasvnih potreba. Dugoročno zdravstvena njega će isto tako biti potrebno jednom kada e, žene pristignu i kada se smjeste, a to stvara dodatni pritisak na naše zdravstvene sustave kako bismo se prilagodili potrebama ženama izbjeglicama i tražicima azila. Žene moraju biti više prepreka kada traže dugoročnu zdravstvenu njegu, a to je zbog e, lingvističkih, kulturnih, strukturnih prepreka koje mu otežavaju da opće zatraže zdravstvenu njegu. Primjerice, u nekim kulturama je za žene neprihvatljivo da ih njeguju muški liječnici. Znači li to da trebamo e, izolirati te žene iz zdravstvenih sustava? E, manjak zdravstvene njege u centrima za prihvat i registraciju izbjeglica ili činjenica da ne mogu nikome povjeriti dijete, da ne mogu si dopustiti prijevoz do zdravstvene njege, znači da one traže zdravstvenu njegu samo u najhitnijim slučajevima. E, najzad treba isto tako spomenuti da neki od izbjeglica tražitelja azila koji danas u Europsku uniju će možda u jednom ili drugom trenutku postati iregularni migranti, što će im zatim opet otežati pristup svoje njezi. Izazovi su veliki i raznovrsni i nadam se da će današnja rasprava uspjeti e, shvatiti pozornost na neke od najpraktičnijih rješenja koje bi mogli imati pozitivan utjecaj na zdravstveni status žena izbjeglica i tražiteljica azila. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo Langbak. A sada predam riječ profesoru Hana, profesorici Hani Brodvin, našoj drugoj gošci. Ona je trenutno profesorica na odjelu za sociologiju sa sveučilišta upsala u Švedskoj Eh, ona istražuje poveznice između zdravlja, eh, rase i etničke pripadnosti i objavljeni su mnogobrojni članci. Eh, isto tako i radi socijalne istraživanja na internetu. Gospođo profesorice, predam vam riječ na maksimalno 10 minuta. Hvala vam lijepa. Hvala vam na prilici da vam se obratim. Ja ću posebice govoriti o vježbama za istraživanje koje organiziramo, gdje smo razmotrili kakav dokaz postoji o politikama i o drugim intervencijama s kojima pokušavamo poboljšati pristup svoje njezi za izbjeglice i tražitelja azila u kontrastu za, sa moralnom obvezom i sa pravnom obvezom da se pruži zasvena njega ženama, izbogacima i tražiteljicima azila, vidimo da su dokazi s druge strane jako fragmentirani. Jedan od najvećih poteškoća je to da ne postoji dosljedna definicija samih migranata. To je naravno djelomično zbog toga što je to politički proces dakle spadali netko u skupinu izbjeglica e, ili u skupinu ekonomskih migranata ili u skupinu ilegalnih migranata i e, to je situacija koja se stalno mijenja, koja ovisi o prijelazima preko granicama i o nekim e, čimbenicima koji nisu u samoj kontroli migranata. Dakle, unatoč to je fragmentirano istraživačkoj bazi e, vezano uz članke, ali i izvješća udruga civilnog društva, možemo jasno vidjeti da postoji hitna potreba za e, podjeljom zdravstvenom njegom e, i njegom u okviru, brige o trudnicama. postoji i mnogo bolesti i tegoba tu vidimo da e, sudi pokazuju da je došlo do povećanja od pet puta. Postoji velika potreba koja još nije podmirena za mnogobrojne bolesti koje još i nismo uspjeli niti izmjeriti putem istraživanja i o kojima jednostavno ne znamo još dovoljno. Jedno drugo područje u kojem govorimo o našem istraživanju i to redovito tiče se problema oko komunikacije i jezika, o tome smo već nešto i čuli, što jasno prepriječuje pristup za njezi, ali to nije samo jezični problem, tu se radi isto tako i o očekivanjima, o međusobnom razumijevanju, o nesigurnostima i o manjku povjerenja. Dakle, ne radi se samo o tome da imamo jezik putem tumačenja kako bismo osigurali pristup zdravstvenoj njezi. U našem, našim dokazima u sklopu istraživanja postoje i neke priče izbjeglica, ali tih priča je malo, Većinom nam se tu radi o izvješćima profesionalaca, a kada čujemo same glasove žena izbjeglica u tim izvješćima koje se javljaju, onda su njihove, njihove definicije zdravlja vrlo holističke prirode. Dakle, ne radi se o tome da žele antibiotike, već žele cijeli kontekst u kojem mogu prosperirati i to su oni prioriteti o kojima čujemo. Jedan od stvari koje možemo jasno reći iz našeg istraživačkog dokaza je to da pravni okvir koji regulira migracije, da je on zapravo taj koji stvara probleme. Dakle, koriste se um, detencija i raspršivanje i duljina isto tako postupka traženja azila stvara probleme. Birokratski troškovi, e, druge prepreke vezano uz e, sustave socijalnog osiguranja koji su povezani sa pristupom znanstvenoj njezi stvaraju poteškoće. Postoji i pretpostavka, moja kolegica će o tome još više govoriti, da traumatsko iskustvo prije pristizanja u europsku državu da je izvor svih problema Jasno je i da se trauma stvara i da se još e, dodatno povećava i nakon samog pristizanja e, izbjeglica. Već smo čuli da su žene nerazmjerno jako ranjive zbog tih problema. Vidimo iz našeg istraživanja da e, na njega za njih ima dosta sva prioritet. Sigurnost, sklapanje obitelji, to je ono što one žene, žele. Znamo da spajanje obitelji, e, posao, zaštita protiv diskriminacije, e, radno mjesto koje nije vezano u stigmatizaciju, da sve to zapravo isto tako utječe i e, boljem zdravstvenom i dovodi do boljeg zdravstvenog rezultata. I tu se može raditi i sa više agencija, ali i sa jednom središnjom kontaktnom točkom gdje dakle pružatelji zdravstvenih usluga se sastaju i razgovaraju o tome kako mogu olakšati zdravstvene potrebe žene izbjeglice, a da ne očekuju da će one, one same to shvatiti. Zatim isto tako radi se o tome da je dulji rok čekanja jer je potrebno, potrebno prevođenje i sve se to odvija sve se to treba odvijeti u jednom kontekstu prihvaćanja, a ne stigmatizacije. Dakle, ako trebam navesti nekoliko hitnih potreba, mislim nisu me zamolili za to, ali ja ću to ipak učiniti, rekla bih da je prvi prioritet eh, ukloniti pravne prepreke zdravstvenoj njezi, da trudnice i djeca dobiju potpunu zdravstvenu eh, njegu, neovisno o njihovom migracijskom statusu, da se poboljšaju komunikacije i e, eh, usmeno prevođenje, da postoji dokumentacija za pacijente kako oni ne bi sami morali e, shvatiti kako funkcionira sustav, dakle ti psihološki učinci su važni vezano uz njihovu traumu i njihova mobilnost je važna. Zatim se tako treba zaštiti, zaštititi ranjive skupine, a da se izbjegne stigmatizacija. Jer treba isto tako reći da i treba i povećati njihovu otpornost te žene su inače jako otporne, neovisno o e, tome kako zdravstvenu njegu imaju. Zatim isto tako trebaju nam zdravstveni modeli koji će uzeti u obzir da je mobilnost jedna nova norma. Ovo je migracijska kriza i s time mi podrazumijevamo da će ta kriza i prestati i nadamo se da će neki od čimbenika doista se ugasiti, primjerice rat, ali mobilnost će biti sastavni dio e, budućnosti našeg svijeta i to na dugo vrijeme. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Thank you so much, professor Hvala vam, profesorice Bradby. Nastavljamo i dat ću riječ našoj trećoj stručnjakinji, gospođi Contaldo. Ona predstavlja jednu vrlo važnu nevladinu um, organizaciju koja je vrlo aktivna u zaštiti izbjeglica i mislim da će nam lijepo prikazati mm, iskustvo u svojem radu te primjere sa terena, gospođo. Montaldo, imate e, riječ na nekoliko minuta. Hvala vam. Ja imam nekoliko, donijela sam nekoliko slajdova jer sam vam ih htjela pokazati, ali ne znam hoćemo li ih uspjeti pokrenuti. Htjela bih započeti svoj kratak govor time što ću reći da je meni čudno da me se zove stručnjakinjom. Ja sam zapravo više svjedokinja nego stručnjakinja. Radim na terenu, često radim u Italiji, u Grčkoj i u Srbiji. Nedavno sam, e, posljednje što sam bila, bila u Grčkoj i danas bih sa podijelila što gledamo e, svakoga dana i htjela bih biti glas tih ljudi sa kojima radimo svakoga dana. Evo, um, da vam kratko prikažem čime se bavimo. 2015. u Srbiji i uh, Grčkoj obavili smo preko 100.000 liječničkih pregleda. I sad vidite, ovdje su razvrstane um, pacijenti koje mm, pregledavamo i to je i na Balkanskoj ruti i u Siciliji. 20% mm, pregleda se odnosi na žene, a 89, 8 do 9% su trudnice. Još jedan važan podatak se odnosi na maloljetnike bez tri 3% e, tih maloljetnika bez pratnje bile su djevojčice. To su podaci koje ranije nismo imali i to su, to su zapravo novi fenomeni koji se pojavili 2015. I to je stvarno mm, pomalo zastrašujuće. E, ovdje govorimo o stvarnim pravim maloljetnicima, dakle onima koji imaju 11-12 godina, ne 17-18. Ovo nije kompletna slika svih e, migranata, to, je, e, dakle, to su naši podaci, ali mislim da dosta dobro odražavaju e, situaciju. Tim ljudima pružamo zdravstvenu skrb, naravno mi smo liječnici bez granica, dakle pružamo im primarnu zdravstvenu skrb i u slučaju potrebe šaljemo ih u bolnicu. No zdravstvena skrb u ovom kontekstu nije samo nekome dati tabletu, to je mnogo više i to je mnogo drugačije. Kao što je kolegica malo čas spomenula, mm, potrebna nam je pomoć i podrška međukulturalnih medijatora, oni su oni zapravo na neki način e, i pružaju savjete zato što migranti se onda osjećaju da im netko stvarno želi pomoći, da mogu govoriti svoj jezik. To je zapravo dio jednog sveobuhvatnog pristupa prema tim ljudima. I naravno ukoliko je potrebno šaljemo ih e, u bolnice, no o tome ću vam više reći malo kasnije. Većina njih uglavnom odbija hospitalizaciju i tu se vraćamo na ono što je kolegica rekla, a to je da je pravna situacija tih ljudi glavna prepreka da se uopće obrate liječnicima i zatraže e, zdravstvenu pomoć. Jako dobro znamo e, kakve su traume prošli ovi ljudi. Stoga nam je jasno da u našem timu moramo imati ne samo liječnike i medicinske sestre, već i e, psihologe i ostalo stručno osoblje koje može pružiti podršku. To naravno nije e, jednostavno, trebaju nam ljudi jednokratno, na vrlo kratko razdoblje i to na brzinu, tako da moramo razviti metodu i Svjetska zdravstvena organizacija e, radi na tome. To nije baš prava psihološka pomoć, ali u principu e, nastoji se pomoći migrantima kako bi im se smanjile razine stresa. Nama je naravno jasno da mi nećemo riješiti psihološke e, probleme tih ljudi u ovako kratkom razdoblju s obzirom na sve traume e, koje su prošli. Mm, to će se morati raditi kroz dulje vrijeme u zemljama odredišta, ali dakle u ovom trenutku pokušavamo pružati barem malu, nekakvu malu pomoć tim ljudima. Jako, znam, dobro znamo da potrebe ljudi nisu samo liječničke i čak i u slučajevima kada liječnička pomoć je jako bitna, za te ljude to nije prioritet. Njima je prioritet mm, pronaći utočište, pogotovo sad po zimi, doći do hrane i osigurati si pravni status. Zato se nastojimo prilagoditi tom kontekstu i zajedno e, sa zdravstvenom skrbu nastojimo pružiti i utočište. Utočište naravno podrazumijeva i grijanje, to nije bilo baš jednostavno u Srbiji, ali čak i u Grčkoj smo imali nekoliko um, slučajeva hipotermije i smrzavanja. Zatim dijelimo i ostale predmete koje nisu hrana, znači mm, setove za higijenu, odjeću, deke, ponekad nudimo i prijevoz na nekim lokacijama. Stoga stvarno pokušavamo dati što više možemo i na taj način pokušavamo djelovati i sa ostalim dionicima na terenu zato što znamo da nismo svi, da ne možemo mi pružiti e, sve. Zatim e, imali smo i aktivnosti e, spašavanja i traženja na moru i u Mediteranu i na Egejskom moru jer kao što znate ogroman broj ljudi neprestano umire. A Egejsko more, to je stvarno šok, zato što vidite Tursku s druge strane i ljudi moraju uh, ići tim putem preko mora jer drugim putevima nije moguće. Čak i tamo gdje postoje kopnene granice, gdje postoje alternativne zakonite granice, ljudi ipak prelaze more i oko 2000 ljudi svakoga dana prelazi Egejsko more. Naravno to je E, sve ovo što činimo je tek kampu u moru ako sve to ne popratimo e, zagovaranjem. Dakle, načine na koji nacionalne i regionalne politike trebaju pomoći u rješavanju ove krize. Evo da se koncentriramo više na e, žene, zato što smo mi tamo iza njih. Među svim ženama koje smo pregledali, većina njih ima infekcije dišnih puteva ili mm, probavne poremećaje. 11% su imali određene traume ili rane i to uglavnom zbog nasilja u zemljama podrijetla, ali i u, za vrijeme puta. I to se ne odnosi samo na zemlje izvan Europe, već i na one u Europi. I ono što je naj, najviše zastrašujuće je da više od pola tog nasilja je počinjeno od strane institucija i vlasti. To je stvarno strašno. Zatim vidimo i sve više kroničnih bolesti zato što su osobe starije, žene također. Tako da sada vidimo sve više bolesti koje, nismo susretali prije 2014. Tako. imamo jako puno pacijenata sa diabetesom, sa eh, kardiovaskularnim bolestima, sa plućnim bolestima i, i tu također pokušavamo pružiti pomoć i nadamo se da će u odredišnoj zemlji onda dobiti pravilnu skrb. E, naravno, tu izbjeglicama dajemo i medicinski, medicinsku potvrdu, nadajući se da će im ta potvrda pomoći u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. No, isto tako jako dobro znamo da i u zemljama odredišta, da, da ni one nisu, da ni tamo nije medim lijeko tako da mi pokušavamo učiniti sve što možemo, ali nismo sigurni da će sve biti kako treba i kada dođu do toga. Zatim imamo jako puno simptoma, ne volim to nazvati e, problema sa mentalnim zdravljem, ali svakako to jesu nekakvi psihološki simptomi i to je normalno, to vidimo i među ženama, simptomi anksioznosti, depresije, to su sve reakcije na nedavno e, pretrpljene traume i e, imamo i simptome PTSP-a. Među ženama oko 10% ih je, e, su trudnice, neke su čak se i porodile za vrijeme puta. Na sreću u našem iskustvu se je prošlo u redu i djeca su dobro, ali ono što je stvarno zastrašujuće jest da mnoge od njih čak e, i kada su vrlo bolesne ne žele prihvat u bolnicu. Bila sam na granici između Grčke i Srbije u jedan po noći, bilo je doista hladno i jedna je trudnica koja je bila u sedmom mjesečnom e, mjesecu trudnoće i bila je potpuno žuta, dakle imala žuticu i predložili smo joj da ode u bolnicu, no ona je to potpuno odbila i usred noći je e, nastavila svoj put. Rekla je ja moram ostati sa svojom grupom, želim sa njima putovati prije nego što zatvore granice, zato što su tada još granice bile otvorene. Toliko sam puta razmišljala što se dogodilo s njom i sa njezinim djetetom, a ona je samo jedna. Mnoge od njih odbijaju odlazak u bolnicu čak i kada imaju ovako ozbiljnu bolest. I na kraju, mi stvarno smatramo da ti ljudi trebaju pomoć. E, I to ne pomoć koja će se određivati na temelju državljanstva. Oni su pojedinci kojima je potrebna pomoć. Jako je tu e, ranjivosti koje su već ranije postojale, dakle sve traume kroz koje su prošli. A zatim Dakle, sve ono što se događa za vrijeme samog puta, manjak skrbi, e, hrane, dostojanstva, e, utočišta, sve one stvari koje smo već spomenuli. I na kraju želim spomenuti još jedan primjer e, s kojim sam se susrela u idomeniju. Riječ je o djevojčici, sedmogodišnjoj djevojčici iz Iraka Majka mi je pokazala njezinu liječničku potvrdu. Ona je trpjela od vrlo ozbiljne bolesti srčanog e, srca i trebala je transplantaciju srca. Imala je sve potrebnu liječničku dokumentaciju, ja sam je pregledala, pregledala sam dokumente i tražila od svih agencija zaštitu i svi su rekli ne zato što je ona iz Irana, pardon, ne iz Iraka nego iz Irana. Dakle, ta djevojčica nije imala nikakvu e, drugu opciju nego da se prepusti e, krijumčarima i da se nada da će doći do svoje odredišne zemlje. Prema mojem mišljenju to je stvarno neprihvatljivo. Ti ljudi trebaju zaštitu e, ne samo zbog toga što su oni izbjeglice, već i zbog svih njihovih pojedinačnih situacija. I ovo je naš posljednji slajd, ovo je, za ono, e, ovo je ono za što se mi zalažemo, dakle to je siguran prolaz. To ne znači samo e, staviti više brodova u Egejsko more i više akcija traženja i spašavanja, već ovdje je reč o tome da se tim ljudima omogući siguran i zakonu, zakonik put. Jer nitko neće riskirati svoj život ako imaju druge alternative. Nikada to nećemo prestati ponavljati, ali sada moramo reći da smo već stvarno isfrustrirani jer to već toliko ponavljamo, ništa se ne mijenja, a zapravo stvari se mijenjaju, ali samo na gore. U idomeniju svakoga dana dolazi tisuću ljudi, danas tamo imamo 13 tisuća ljudi na kiši, na hladnoći i bez ikakvog skloništa. Hvala vam, gospođo Montaldo. A sada predajem e, predsjedanje. Hvala lijepa. Želim zahvaliti super predsjedateljici na otvorenju izlaganja i isto tako i zahvaliti na uvodnim izlaganju naših stručnjaka i naših koščica. Sada vi imate riječ, e, već smo zaprimili zahtjeve kolega i kolegica najavljene za riječ. Marta Martari ima prvo, prva riječ, iz Mađarske. Jednostavno ćemo vas prozvati i predati vam riječ, ali molit ću vas da se ograničite na dvije minute kako bismo što više kolege i kolegice uspjeli čuti. Marta Mataj je prvi govornik, izvolite. Hvala vam. Uvažene kolege i kolegice, Europa mora pružiti odgovor na ovu krizu i to posebice danas s ovom krizom i sa socijalnim i e, sanitarnim i higijenskim uvjetima. U Mađarsku su 2015. stigli više od 160 tisuća tražitelja azila i brojke su narasle više struko u odnosu na prošle godine. U jednom tjednu se većina tražitelja azila pojavila pred vlastimo, i bilo je teško pružiti im e, pomoć. Mađarska vlada je učinila sve što je moglo, poduzela sve moguće mjere kako bi ispunila svoje e, obveze i kad je riječ o osiguranju higijenskih e, potrepština. A naravno pomoć je najviše bila potrebna ženama i djeci, maloljetnicima. Odnosi između muškaraca i žena se razlikuju od kulture do kulture i ponekad e, žene izbjeglice ne žele da ih pregleda muškarac, liječnik. to znači da su da postoji jako puno poteškoća. 20% e, tražiteljica je dobilo e, odgovor, a ove godine Migranti koji su zatražili azil imaju prav na e, liječničku skrb, a ostali dobivaju pomoć samo kad je riječ o hitnim slučajevima. Sve to čine e, nadležna tijela, dakle tijela koja su zadužena za strance i u principu imaju jednak pristup zdravstvu kao i mađarski građani. 200 tisuća eura je bio trošak e, za 2015. godinu. Prosječna dob je 31 godina, 12% e, izbjeglica ima ozbiljne bolesti, određen je i postotak i e, invalida i prema našim izračunima moramo voditi računa o ženama koje su ovdje najranjivije i odgovoriti na odgovarajući način. Predsjedavajuća ju je prekinula gospođu kako je dala riječ drugima. moramo izbjeglice e, obavijestiti o njihovim pravima i obvezama. U sadašnjoj situaciji moramo shvatiti da su jedna trećina imigranata žene. Jedan značajan postotak e, tih žena su trudnice, dolaze iz daleka i moramo učiniti više ako želimo e, poboljšati njihove uvjete i spriječiti sve ove negativne učinke. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Molim vas iskoristite i ovu priliku da postavite pitanja našim sučnjacima. Mislim da je ovo vrlo važna prilika da možete postaviti vrlo konkretna pitanja i još jednom da vas podsjetim na vrijeme. Mislim da bi bilo fair kada bi dakle, svatko se ograničio da se svi mogu javiti. Ajša Dogan je sljedeći govornik. öncelikle böyle güncel ve özel çalışma gerektiren Hvala lijepa. Htjela bih vam zahvaliti što ste organizirali ovaj jako važan sastanak. Zahvaljujem dakle odbor FEM, zahvaljujem EIGU. Htjela bih vam i svima čestitati Međunarodni dan žena, evo iskoristiti priliku napraviti to već danas. Od 2011. u Turskoj primamo velik broj izbjeglica iz e, Sirije. Sukob u toj zemlji traje od te godine. Turska je jedna od e, zemalja koja se među prvima nosila sa migrantskim valovima iz te zemlje. Tamo oni, možemo reći, na neki način trpimo pozitivnu diskriminaciju. Imamo također velik broj iračkih izbjeglica oni su tamo prisutni u iznimno velikom broju. Jednako je i sa sirinskim izbjeglicama, mi ih ugošćujemo izuzetno velik e, broj. Od skoro 20 milijuna izbjeglica u svijetu, njih 3 milijuna živi u Turskoj, to nas izlaže velikom pritisku više od 10 milijardi e, dolara. Turska vlada je potrošila na upravljanje ovom situacijom. Ovi ljudi su također dio najranjivijih skupina u našem društvu. Tu su također i pitanja povezana sa rodnom diskriminacijom. imamo situaciju da se žene brinu, da se uglavnom žene brinu o domaćinstvu i da sve pada na njihova pleća. Žene se također koriste u ratu. Njima je teško prilagoditi se ratnim zbivanjima teže nego muškarcima u svakom slučaju. mi sa svoje strane nastojimo prilagođavati vlastite zdravstvene politike i današnji sastanak koji se fokusira upravo na te politike je od velike važnosti. Ovo je za mene izuzetna prilika kako bih s vama podijelila neke informacije upravo vezane uz zdravstveni sustav u mojoj zemlji. Mi naime tražimo e, ravnomjeran pristup zdravstvenim uslugima, uslugama za sve tražitelja azila, za izbjeglice. Oni imaju određenu zaštitu. I želim vas uvjeriti da i izbjeglicama i tražiteljima azila dajemo jednaku skrb kao i našim građanima. Želim bih vam dati neke dodatne informacije ukoliko bude prilike. Hvala vam lijepa. Gospođa Alini Lini je sljedeći govornik, nam se sam dobro izgovorila ime. The organizers of letting us be. Hvala vam. Hvala vam što ste nas pozvali na ovaj važan događaj. Žene i djevojke, izbjeglice koje traže azil u Europskoj uniji, se nadaju da su ovdje ljudska prava, reproduktivna prava, nešto što će se poštovati. Međutim, ima nekih e, zemalja u Europskoj uniji gdje ženska prava, reproduktivna prava su nešto što se ograničava ili krši. Litva još uvijek ima zakon o reproduktivnom zdravlju, umjetnoj oplodnji, mm, seksualnom odgoju u školama i zato bih sugerirala da zajedničke politike Europske unije i s njim povezana rodna dimenzija da bi trebala biti nešto što će se više naglasiti u Europskoj uniji kao odgovor na rastući nacionalizam, religiozni fundamentalizam i tendencije koje vidimo usmjerene protiv izbjeglica koje vidimo na dijelu nekim europskim državama. Hvala vam lijepa na vašem javljanju za riječ. Sljedeći govornik je Dorin Masej. Dobro jutro. Hvala vam na organizaciji ove konferencije. Nekoliko primjebite jedno pitanje s moje strane. Svi smo svjesni da su žene u centrima mnogih, mnogih e, obitelji, da su centralno mjesto i da one vrše utjecaj i na svoju djecu. Žene izbjeglice, žene su nasilju, pa i seksualnom nasilju, pothranjenosti, psihičkom stresu i tome svjedoče i njihova djeca koja također mogu postati traumatizirana. Govornica je rekla e, da nešto nam je rekla o situaciji s kojima se susretila na terenu, vidimo kakvo je pitanje, da se tu potaknulo pitanje potrebne psihološke pomoći i kada je riječ o njihovoj integraciji u društvu potrebna je i podrška na njihovom jeziku, tu je također pitanje zapošljavanja. Znamo da u Ujedinjenoj kraljevini da su te žene izložene i nezaposlenosti i tu Djeca također trpe pozitivne, negativne osjećaje. Dom Lordova i tamošnji odbor je počeo istragu o maloljetnicima bez pratnja. Što je maloljetnik? To može biti dječak ili djevojka od 17 godina. To mogu biti djeca koja se suočavaju sa brojnim adolescenskim problemima. Mogu biti daleko E, mlađa, mlađi maloljetnici, djeca i ukoliko netko ima iskustva upravo sa tom dobnom skupinom, rado bismo čuli neke savjete o tome kako postupiti. Ich denke, Sie haben einen ganz, ganz wichtig... Mislim da ste spomenuli jedno vrlo važno područje. Sljedeći govornik je Alina Delaja iz Albanije. Izvolite. Hvala lijepo. Pozdravljam vas i hvala što ste mi dali riječ. Ono što se danas događa je izazov za cijelu Europu. Dakle, ponavljamo, ovo što se danas događa je, je izazov za cijelu Europu. Albanija sada ima na svom teritoriju 60 tisuća izbjeglica, 20% od njih su žene, 2015. i je bila godina izbjeglica u Albaniji. I albanska vlada se pravi kao da, problem, da problema nema, kaže da je to problem sa, na granici sa Grčkom. Albanija pati zbog sukoba u Siriji. Mi sami se u svojoj zemlji suočavamo sa problemima. E, situacija žena nije nezavidna. Mislite li da će se ovaj problem sa izbjeglicama preliti, dakle i na mogućnosti zapošljavanja, na socijalne politike. Pa žene su povezane sa svojim obiteljima, sa svojom djecom, one poprilično pate kada se upućuju u druge zemlje da bi tamo tražile azil, da bi tražile zaštitu. Zdravstvene usluge su od izuzetne važnosti zato što žene izbjeglice prolaze kroz cijelu tu kalvariju kako bi došle u Europu i one pate na svom putu. Neke od njih pate od depresije, izložene su traumama. Moramo pronaći načine kako ukloniti barijere, kako ukloniti administrativne barijere, kako bismo im ponudili zdravstvene usluge na ugovarajući način u točno potrebno vrijeme. Što se tiče perspektive, potrebna nam je veća potpora Europske komisije kako bismo pružili odgovarajuću zaštitu ženama koje najviše pate, koje su najviše izložene dakle opasnostima na svom putu. Dakle, stavljam naglasak na potrebu smanjivanja administrativnih tereta kako bi one bile prihvaćene u zemljama u, koje su se uputile. Htjela bih zahvaliti Evropskoj uniji na potpori koja nam je do sad pružena, koja je pružena izbjeglicama koje su tražili azil. Znam da je ovo izazov za našu zemlju, moramo promijeniti situacije u našim zemljama i e, to se odnosi i na Albance koji, se, koji će se tada osjećati dobrodošli u svom domu. Hvala vam, iduća govornica je iz Hrvatske, gospođa Gordana Sobol, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege. Dakle, dolazimo iz Hrvatske koja je jedna od zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti e, u ovom ogromnom e, izbjegličkom valu od e, polovine devetog mjeseca prošle godine do kraja 2015. E, kroz Hrvatsku je prošlo preko 550 tisuća izbjeglica i e, migranata. Od tog broja, što se tiče punoljetnih osoba, negdje je oko 20% osoba ženskog spola. Kad govorimo o maloljetnim osobama, dakle o djeci, tada je e, djevojčica nešto preko 40%. Ono što e, smo se mi suočili, dakle mislim da je Hrvatska bila primjer kako i na koji način e, zbrinuti i prihvatiti tu rijeku ljudi kojima Hrvatska u stvari nije bila odredište. U tom istom periodu za prošlu godinu samo su 24 osobe zatražile međunarodnu zaštitu, dakle azil u Hrvatskoj, od toga 22 muške osobe, a dvije ženske. E, dakle, e, u tom jednom dijelu mi smo se organizirali vezano oko sve skrbi, pa i zdravstvene. Ono sa čime već je to netko primijetio smo se suočili, a to je sa problemom, e, neću, možda čak da upotrijebim riječ odbijanja odlaska na bolničko liječenje zbog toga što je to za mnoge bi značilo i odvajanje od obitelji od grupe sa kojom su došli do Hrvatske, a e, s druge strane ono što su svi isticali to im je e, e, dakle oduzimalo vrijeme koje je njima bilo potrebno da dođu do zemlje odredišta. ono što smatram da bismo trebali u budućnosti voditi računa i o tome se govorilo danas, to je E, kad jednog dana e, se smjeste u zemlju odredišta e, zdravstvene tegobe i posljedice koje su samo usput na neki način sanirane ostaće i dalje. Prvenstveno kad govorimo o psihološkim posljedicama i možda je to negdje jedna od fokusa koje bismo se trebali u budućnosti orijentirati. Hvala. Herzlichen Dank, ein großer dass Hvala vam lijepa, to je veliki apel za to da zapravo još najveći dio posla nam predstoji. Sljedeći unik je Cecil Kijenge, izvolite. E, grazie. E, Hvala lijepa. Čestitam vam e, na organizaciju ovog sastanka kako dobro posjećen. Ja ću se zasigurno e, javiti uvezano za svoje izvješće, jer to je izvješćeno na vlastitu inicijativu, dakle riječ je o holističkom pristupu migracijama i tu se posebna pažnja pridaje upravo ulozi žena. Međutim, želim e, skrenuti sada pažnju na zdravstveni sektor. Ja sam liječnica, ja sam okulist, Dakle, u životu sam se i bavila tom aktivnošću, pružala sam skrb i ženama i ukoliko danas želimo sudjelovati u e, zaštiti zdravlja žena i temama koje se tiču njihovog zdravlja, prije svega psihološkog zdravlja, želim reći da mnoge od ovih žena dolaze ovdje nakon što su pretrpjele silovanje, nakon što su bile izložene nasilju, tijelo žena se koristi na svakojake načine i ovdje dok one bježe iz vlastitih zemalja, ono se koristi i kao sredstvo za razmjenu, to koriste krijumčari ljudi, iskorištavaju situaciju. Ovim ženama je potrebno zato mm, prva pomoć, brza pomoć kada je riječ o njihovom mentalnom zdravlju i moramo e, skrenuti pažnju upravo na to. Međutim, ono što je još važno je su djeca koja e, bivaju rođena kao posljedica silovanja i mislim da tu moramo otvoriti jedno novo poglavlje. To su često neželjene trudnoće i naše društvo se mora postaviti pitanje vezano uz budućnost ove djece i upravo današnja konferencija mora uzeti u obzir ove žene, ali i djecu koje one dobivaju na ovaj način. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Kao što vidite, ako poštujete vrijeme, mislim zapravo imamo samo još pet minuta dok ostali sudionici ne pristignu k nama i stoga vas molim da sada pokušavate ograničiti svoje izlaganja na jednu minutu. Još četiri govornika imamo, a Ulrike Hiller je sljedeći govornik. Ja, eh, ich bedanke mich auch sehr für die Konferenz und auch für diesen... Zahvaljujem na ovoj konferenciji i na ovom važnom izvješću. Ali sada sam spomenuti još tri točke. Kao prvo imam jedno konkretno pitanje vezano uz to kako vi stojite prema preseljenju, dakle resettlementu. Dakle, program preseljenja sa UNHCR-om predstavlja predstavljalo bi za mnoge žene priliku da brže dođu u sigurno okruženje, da ih se zaštiti, da uopće ne prijeđu e, to, taj opasan put. I još nešto drugo što je meni važno kao tema je pitanje spajanje obitelji. Da li tu postoje mogućnosti za žene i djecu da im se brže omogući da dođu u Europu kako bi bili sigurni. Znamo da je u Njemačkoj situacija takva da prvo pristignu muškarci. U Njemačkoj imamo sada veliku raspravu po pitanju spajanja obitelji. I zadnja stvar, evo, bit ću kratka, pitanja, pitanje je uzroka bijega. E, krig u Siriji je nepodnošljiv i u ženskom pokretu je uvijek postala snažna tradicija zalaganja za mir. A danas bismo možda to trebalo još i mnogo jače učiniti kao Europska zajednica vrijednosti za e, humanost i za mir. Trebali bismo se jače tu zalagati i reći da nam je potreban mir jer ćemo inače imati i nepodnošljive situacije bijega. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Mafroni Kolar. Pitišen. Izvolite. Hristoboli, e, ime potin Gij. Hvala lijepa. Dolazim sa Cipra. I mi trenutno nismo odredište za izbjeglice koje dolaze. Međutim, mi jako dobro znamo što znači biti izbjeglicom, dakle znamo kako se osjećaju ovi ljudi kada napuste svoje domove. Njihova prva želja zasigurno nije postati migrantima i živjeti bolje. Oni se jednostavno žele osjećati sigurnima. E, sigurnost je jedna vrlo važna dimenzija Dakle, kako se osjećaju ovi ljudi, ove žene, djeca? Oni su uvijek najveće žrtve, zato što oni gube identitet, gube dostojanstvo i zato je jako važno imati na umu kako se ove osobe osjećaju, dakle dok čekaju u redu da bi dobili komad kruha ili pokrivač. Dakle, zlostavljanja ovih osoba, bilo da su to seksualna zlostavljanja, psihološka, fizička, utječu ne samo na njihovo e, zdravlje, dakle to sad govorimo kako, kako ih e, liječiti, kako im pomoći, ali ono čemu trebamo voditi računa je psihološko zdravlje ovih osoba. One su izbjeglice koje nikada neće moći to zaboraviti. I želim vas pitati upravo nešto s ovim u vezi. Imamo dakle žene koje su ostale u trudne kao posljedica zlostavljanja. Što je s njima? Imaju li one ukoliko žele mogućnost pobačaja? Ili moraju roditi tu djecu, sve posljedice koje to donosi, a koje jako dobro poznajemo. Imamo poseban zakon na Cipru koja je donesena upravo za ove slučajeve. Hvala vam lijepa i hvala lijepa i na ovim informacijama da Cipar ima jasan pravni okvir što se ovoga tiče. Sljedeći govornik je gospođa Klaudete Butičiđi. It's Butičić, but it's okay. Uh... Butičić, dobro jutro. Dolazim s Malte. Kao što znate, mnogi su ljudi u prošlosti napuštali Maltu, potom su postali zemlja, tranzitna zemlja i sada smo postali zemlja odredišta. Mnogi izbjeglice koji dolaze u našu zemlju, međutim, ne žele se zadržati, neće žele ići drugamo. Međutim, ono što danas vidimo u Europi, u mojoj zemlji se već događalo, događalo jako dugo, mislim da smo izgubili puno vremena, a mogli smo naučiti tako mnogo iz iskustva moje zemlje, Italije, Grčke, koja evo nastavlja primati velike brojeve izbjeglica. Imam nekoliko pitanja. Što činimo sa zemljama porijekla, dakle, iz ove zemlje, iz koje dolaze ove žene i djeca? Činimo li dovoljno? pokušavamo zakrpati problem kada do njega dođe, a ono što moramo učiniti je da se više fokusiramo na zemlje porijekla. Sirija je složena, ali mislim da bismo svejedno mogli činiti mnogo više. U lipnju 2014. Sudjelovala sam na konferenciji koja se ticala seksualnog zlostavljanja tijekom sukoba. Mnogo, to, mnogo zemalja je potpisalo međunarodni protokol kako bi se zaštitile žene od seksualnog nasilja tijekom konflikta. Kao što je e, gospođa Kling rekla, mislim da je to vrlo važna točka. Vidimo e, trudne žene u čancima i moramo si postaviti pitanje jesu li željele ostati trudne, gdje se to dogodilo, je li to karta koja je plaćena tim ljudima da bi došle na naš kontinent. Ovo su sve jako važna pitanja koja zavređuju odgovor. Herzlichen Dank. Hvala vam lijepa. Zadnji govnik je gospođa Ček Rici iz Albanije. Ist die Dame nicht mehr im... Nema li više, gospođe? A tu sam, lijep pozdrav svima. Kao i moja kolegica iz Albanije, ja bih rekla nekoliko riječi o ženama iz Albanije koje napuštaju svoju zemlju. 20% izbjeglica koje napuštaju Albaniju su žene i djeca. Žene trpe traume, a jedna od trauma je nedostatak zdravstvenih usluga. Europska unija mora pomoći ovim e, ženama kako da se uklone barijere, da im se omogući da imaju pristupa zdravstvenim centrima gdje im se može pomoći. Imamo brojne žene iz Albanije koje su napustile zemlju tijekom trudnoće i bila im je potrebna pomoć i podrška na njihovom putu prema Europskoj uniji. Dakle, potrebna je veća podrška ovim ženama od strane Europske unije. Ranije su i muškarci napuštali Albaniju kao izbjeglice, ostavljali su obitelji u Albani i trebalo bi se njima omogućiti da se ove obitelji spoje. Mi stoga tražimo potporu Europske unije kako bi se uklonile administrativne barijere, kako bi se omogućili postupci, dakle kada se obitelji spoje. Hvala vam lijepa. U velikom broju ste iskoristili ovu priliku, na tome vam zahvaljujem da se javite za riječ. Moja zada, moj zadatak je bio dosta nezahvalan da sam vas morala uvijek izvama prekidati, na tome se ispričavam. I naravno to nije zbog toga što vam ne želimo dati riječ, već zbog toga što smo htjeli da se što više kolegica javi. Sada u 11 sati imamo novi plenum, imamo izvješća iz pojedinih radionica, a u međuvremenu pred vratima možete uzeti kavu ako to želite. Zamolit ću vas da na vrijeme u 11 sati se vratite u dvoranu. A ova pitanja koje su konkretno postavljena i stručnjacima, E, možda bi bilo najbolje da izravno govorite sa našim sučjacima ovdje na panelu. E, nadamo se da vam je ova razmjena gledišta već dala nove informacije i da ćete saznati nešto novo i sada na kraju sastanka na plenumu. Hvala vam lijepo.